meni jako važno. U ovom trenutku osam osoba u Indoneziji čeka na smaknuće, među njima jedan Francuz, dvojica iz Australije, e, jedna osoba iz Indonezije i pet drugih osoba drugih nacionalnosti. Indonezija je do jeseni 2013. E, e, uvela moratorij, međutim nije došlo do produženja moratorija na smrtnu kaznu. Europska unija načelno osuđuje svaku smrtnu kaznu. Upravo u ovom parlamentu već godinama se diljem svijeta zalažemo za ukidanje ove strašne kazne koju smatramo neopravdanom i stoga vas pozivam da tražimo od e, vlade Indonezije da odustanu od provedbe smrtne kazne i da je ukinu. E,